So, ladies and Dame i gospodo, dragi kolege. Došli smo do druge polovice današnjeg e, sastanka odbora AFET. Idemo sada na točku broj 13, izvješće o izvješću komisije o Srbiji za 2018. godinu. Kolege, znate da Imamo popriličan broj glasovanja pred nama. I uvijek mi je malo teško kad glasujemo, zato što s jedne strane mi je hladno kad ovdje kolega Fleckenstein kaže sa ove strane, koji kaže da trebamo biti što je, brže, što je brži mogući, a onda mi gospodin Sosnijac s ove strane kaže da sam prebrz. Ja ću se pokušati uravnotežiti između ovo dvoje kolega i njihovih zahtjeva. Ali ću pažljivo slušati što mi SID želi reći. Evo možemo pomoći, nemam više ništa što reći, možemo odmah nastaviti s glasovanjem. Dakle, svi neka budu usredotočeni, mi ćemo početi sad. Kompromis 1.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 protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 84, gospodin Schaffhauser za, protiv, suzdržani. Gospodin Schaffhauser, zašto niste glasovali za vlastiti amandman? Odbijeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno.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 protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 227 za, protiv, suzdržani, usvojeno. To je bio amandman liberala. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 235 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 236 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 236, otvaram glasovanje. Imamo 57 kolega. Troje još uvijek spava. 58 ih je prisutno u redu. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Dobro, 228 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 228, otvaram glasovanje. četiri, četvero kolega, još uvijek troje kolega nisu sudjelovali. Zatvaram. Usvojena. 237 za, protiv, suzdržani, provjera opet 237. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Hoćemo li morati proći kroz sve uvodne izjave? Od 17 do 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, provjera. Dobro. Želite provjeru? 26, otvoreno glasovanje. Deli i boksorkor. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 43 na 5, prema 5. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, 28 dva, za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti gospodin Šolc i njegov amandman. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 33 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Znači 33 i 34 zajedno, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Idemo sada na e, sljedeći dio. 1. Kompromis 27 za, protiv, suzdržani usvojeno. Onda idemo od 6 do 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojena. 11, 12 za, protiv, suzdržani, usvojena. 13 za, protiv, suzdržani, usvojena. 14 za, protiv, suzdržani, usvojena. 15 za, protiv, suzdržani. Rekao bih da je odbijeno, ali provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. I na kraju 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Sada idemo elektroničko glasovanje o ovako izmijenjenom izvješću. Glasovanje otvoreno. Još jedna osoba nije glasovala. U redu glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je 49 za, 33 protiv. Čestitam izvjestitelju. Idemo na 14. točku izvješće o izvješću komisije o Kosovu. Želi li možda izvjestitelj nešto reći? Ne. Onda idemo odmah dalje. 13 za, 30 protiv odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 45 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 46 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 47 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 48 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 48. Glas, glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Usmeni amandman broj 1 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. A sada kompromis 2 za, protiv suzdržani usvojena. 3 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojena. 6 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 7 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 8 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 11 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 12 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 13 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 14 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis za 15 protiv usvojena. 124 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 125 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 126 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojena. 187 sedam, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 19 usvojeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 189 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 195. adaptuson za? Jer je on uopće naš zastupnik. A ne, on je sada član švedskog parlamenta. Zastupnik. Dobro, tko je za švedski parlament? Protiv? <laughs> Suzdržani? Provjerit ćemo. 195 glasovanje otvoreno. Five Pet kolega još nije glasovalo. Aha, adaktus ona nema, pa da. Dobro, glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 207 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 208 za, Miljan Mons, protiv, suzdržani, odbijeno. 209 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 210 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 211 sosnjec za, protiv, suzdržani, odbijeno. 212 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani usvojena. 231 Adaktuson za, protiv, suzdržani, odbijena. 232 za, protiv, suzdržani, usvojena. 233 za, protiv, suzdržani, odbijena. 234 za, protiv, suzdržani, usvojena. 235 za, protiv, suzdržani, 2 235 ćemo provjeriti. Gospodin Miljan Mon. To je njegov amandman. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 20 naprema 30 glasova. Uvodne izjave 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 12 za, 12 13 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 18. Schaffhauser za, protiv, suzdržani, odbijeno. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 23 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 37 e, glasova za usvojeno. Idemo na 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na pozivanja. 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno 2 za, protiv, suzdržani, odbijeno 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno 7 za, odbijeno 8 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo broj 8. Gospođe Post. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 31 naprema 20 na 9 eh, za, protiv suzdržani. Da, liberali su glasovali protiv. Dobro, provjerit ćemo i 9. Glasovanje je otvoreno. Uvijek liberali su mi tu gdje ih mogu vidjeti. Glasovanje je otvoreno, sad je zatvoreno. A, usvojeno 28 naprema 24. Dobro, idemo elektroničko glasovanje za ovako izmijenjeni nacrt rezolucije. Tko je, e, izvolite, glasovanje otvoreno. Dvoje kolega još nije glasovalo. Jedan kolega odbija glasovati za e, do sada u svemu. Pitam se koji su to psihološki razlozi? Dobro, u svakom slučaju glasovanje je zatvoreno. Rezolucija je usvojena 42 naprema 10, 6 suzdržanih. Čestitam. Idemo sada na 15. točku, izvješće komisije o Crnoj Gori. Charles Stanok je izvjestitelj, želite li nešto reći? Charles? Ne, možemo krenuti na glasovanje, sve smo rekli jučer, hvala vam. Dobro, počet ćemo. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 16, gospođa Post za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 29 naprema 27. 17. Kukan za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na 25 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo gospodina Kovačeva. Amandman 25. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28. gospodin Kovačev za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 35 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 36 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 37, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 41 glasovanje otvoreno. Troje kolega. Dvoje još nedostaje. Dobro, glasovanje je zatvoreno. 28 naprema 27 usvojena. Ojoj. I to je bio... Idemo sada na 44 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 8 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 9 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvojena. Kompromis 11 za, protiv suzdržani usvojena. 12 za, protiv suzdržani usvojena. 13 za, protiv suzdržani usvojena. 67 Kastaldo za, protiv, suzdržani. Provjera 67 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 69 se ne razmatra. Idemo na 70 za, protiv, suzdržani. Dobro, provjerit ćemo. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojena. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 83 za, protiv, suzdržani, provjera 83, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 u dva dijela koje je zatražio gospodin Picula. Prvi dio za, protiv, suzdržani, provjeram. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno većinom. Drugi dio za, protiv, suzdržani, oprostite, ovo je bilo, žao mi je, Tonino, odbijeno je. 92 za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti 92. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno i usvojeno je. 93 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 96 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Hoćemo li provjeriti? Dobro, provjerit ćemo 96. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Dobro, 28 naprema 27 usvojeno. Idemo na 95. Hadži Đođu za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 107. Andrew Lakis Martin za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108, 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv. 110 provjera, dobro. Glasovanje otvoreno, 110. Mesarić, zatvaram glasovanje. 49 naprema 7 usvojena. 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani. Provjera 113, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. 28 naprema 28 znači odbijeno. 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 118 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 118. Zatvoreno. Usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jednom. 119 žao mi je. 119 Mezerić. Zatvoreno također usvojena. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 124 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 125 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 128 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 129 za, protiv, Suzdržani? Morat ćemo provjeriti 129. Mislim da je bilo odbijeno, ali provjerit ćemo. Zatvorim glasovanje. Odbijeno, da. 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 133 za, protiv suzdržani, odbijeno. 134 za, protiv suzdržani, odbijeno. 135 za, protiv suzdržani, usvojeno. 137 za, protiv suzdržani, usvojeno. 138 za, e, do 140 protiv suzdržani, odbijeno. 141 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodne izjave 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo amandman 1 i 2 jer su identični. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera amandmani 1 i 2 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvojeno. E, amandman 5 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo broj 5, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Idemo na elektroničko glasovanje za ovako izmijenjeno e, ovo izvješće. Glasovanje je otvoreno. Dvoje kolega još nije glasovalo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno 47 naprema 5. Čestitam Charlesu Tanaku. Dolazimo do 16. točke. Izvješće komisije o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji. Izvjestitelj Ivo Weigl, želite li se može javiti za riječ? Zahvaljujem, nemam što dodati. Dobro, možemo krenuti na glasovanje. Amandman 31. Gospođa Sakorafa. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani usvojeno. Četiri za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis pet za, protiv suzdržani usvojeno. Amandman 57 Kovačev za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Mislim da je bilo odbijeno. Zatvaram. Odbijeno 27 naprema 26. Usmenim je amandman 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Usmeni amandman 3. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 60 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 69 Kastaldo za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 77 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 78 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 79, gospodin Bisisen, koji sjedi pored mene, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 80 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 80, glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 81. Žambatski za. Protiv. Suzdržani. Osamdeset jedan glasovanje otvoreno, ne vidim ruke. Sedam kolega još nije glasovalo. Još šest, pet, četiri. Dobro, glasovanje je zatvoreno. 39 naprema 8 usvojeno. Onda imamo 82, Petri, Petrila i tako dalje za, protiv, suzržani, usvojeno. 83 Visisen za, protiv, suzržani, odbijeno. 84 za, protiv, suzržani, usvojeno. 85 za, protiv, suzržani, Provjerit ćemo 85 Piculo, glasovanje otvoreno. Zatvorena, odbijena, 26 naprema 25. Kompromis 8 za. Protiv suzdržani. usvojena. 93 za. Protiv suzdržani. odbijena. 92 za. Protiv suzdržani. odbijena. 91 za. Protiv suzdržani. usvojena. Kompromis 9 za. Protiv suzdržani. usvojena. 98. Kovačer za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. provjerit ćemo 98. Andrej Dođi, ovo je najvažnije glasovanje tvoje političke karijere. Još troje nije glasovalo. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, usvojena. 101 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 102 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 109 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 za, protiv, suzežani, Provjerit ćemo 115, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 26, eh, naprema 28. Kompromis 12 za, usvojeno. 123 za, protiv, suzežani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzežani, usvojeno. 128 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 130 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 132 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 132, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Ispričavam se, usvojeno. 133 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti i 133 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Zambatski 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno 135 za, protiv, suzdržani, odbijeno 136 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 136, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 147 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 148 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 154 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 156 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 157 za, protiv, še, usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 159 glasovanja. otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno velikom većinom. 160, 160 za, protiv, odbijeno. 161 za, protiv suzdržani odbijeno. 162 za, protiv suzdržani odbijeno. 163 za, protiv suzdržani odbijeno. 164 za, protiv suzdržani prošlo. 165 za, protiv suzdržani 165 ćemo provjeriti. Glasovanje otvoreno. Zatvorena. Usvojena. Sad smo na 166 i 167 za, protiv, suzdržani. Provjeram 166 i 167. Zatvoreno. Usvojeno. 168. Gospođa Poz. za. Protiv suzdržani, odbijeno. 169 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 179 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 180 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojeno. 81 za, protiv, su usvojeno. 182 za, protiv, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 196 za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti 196 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. Vidiš da je Njemac. 197. Gospodža Po, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 197. Vote is closed. Odbijeno. 198 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 199 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 200 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 201 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 202 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 203 za, protiv, usvojeno. 204 za, protiv, suzdržani, Odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 19 za, usvojeno. 212 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. 214. Gospodin Kukan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 215 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 216 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 217 za, 18 usvojeno. 219 za, aha, to se ne razmatra. Hvala Bogu. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224 usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo broj 17. Glasovanje otvoreno. I zatvoreno. Usvojeno. Kompromis, odnosno 18 za, protiv, odbijeno. 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 20 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 23 glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Jasno je da je usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. je amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojena. 26 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Trideset za, protiv, suzdržani, usvojeno. Pozivanja dva za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj dva. glasovanje otvoreno. Zatvaram. Usvojeno. Pozivanje, e, znači, aha, ovo se ne razmatra. Idemo na tri za, protiv, suzdržani, odbijeno. Četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. Pet za, protiv, suzdržani, usvojeno. Šest za, protiv, suzdržani, odbijeno, ali provjerit ćemo glasovanje otvoreno. i zatvoreno. Odbijeno 28 naspram 27. Broj 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo elektroničko glasovanje za nacrt izvješća ovako kako je izmijenjeno. Glasovanje otvoreno. Troje kolega, još dvoje kolega, još jedan. A tko je ta jedna osoba koja ne sudjeluje ni u jednom glasovanju? Tko je ta jedna osoba? Ili zaspala? Dobro, glasovanje je zatvoreno. 47 za, 9 protiv, 1 suzdržani. Čestitam. Idemo sada na sljedeću točku, 17. izvješće o Albaniji. Knut Fleckenstein, želite li se javiti za riječ? Ne, hvala još jednom na svima koji su surađivali na izradi ovog izvješća. Može, puno hvala. Idemo, amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojeno. 47 za, protiv suzdržani odbijeno. Kompromis 6 za, protiv suzdržani usvojeno. 55 za, protiv suzdržani usvojeno. 56 za, protiv suzdržani usvojeno. 57 za, protiv suzdržani usvojeno. 50, 58 za, dobro, provjerit ćemo 57. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. O, odbijeno. Dobro. 58 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 59 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. 60 za, protiv, suzdržani, odbijena. Provira? Dobro. To je 60 i otvaram glasovanje. Zatvaram. 50 naprema 4, odbijeno. Dobro, provjerili smo to. Idemo na sedmicu za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67. Evo gospodin Gastalda za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 94. Gospodin Kukan za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98. Soraja Post za. Protiv. Suzdržani. Provjera 98. Glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Amandman sto. za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 101 i 101 i 102 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 103 za, protiv, suzdržani, udvojeno. 104 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera 104 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 111 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, 113 ćemo provjeriti glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 114 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 120 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 121 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 122 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 122. Zatvaram glasovanje. Usvojena. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojena. 128 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 128, glasovanje otvoreno. Zatvorena? Da, očito je usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani. Glasovanje otvoreno, provjeravamo. 129. Zatvoreno. Usvojeno. 130 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 130. 130. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 131 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 132 za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti 132. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Jasno je usvojeno. Većinom 133 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 145 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojena. 154 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 156 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 157 za, u prvi dio, prvi dio za, protiv, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. 158 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojena. 160 za, protiv, suzdržani, usvojena. 161 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 162 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 za, protiv, suzdržani, usvojena. 164 za, protiv, suzdržani, usvojena. 165 za, protiv suzdržani usvojeno. 166 za, protiv suzdržani usvojeno. Jes, da, 166 je. 167 za, protiv suzdržani usvojeno. 168 za, protiv suzdržani usvojeno. 169 za, protiv suzdržani usvojeno. 170 za, protiv suzdržani odbijeno. 171 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 172 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 173 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 174 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 175 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 176 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Uvodne izjave 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 15 za, protiv, suzdržani, Usvojena 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojena. Idemo na 18 za, protiv, suzdržani, usvojena. 19 za, protiv, suzdržani, usvojena. 20 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo broj 20. Glasovanje otvoreno. I zatvoreno. Usvojeno je. 21 za, protiv, suzdržani, usvojena. Pozivanja 1, 2, 1, usvojena. 2 za, protiv, suzdržani, usvojena. 3 za, protiv, suzdržani, usvojena 4 za, protiv, suzdržani, usvojena 5 za, protiv, suzdržani, usvojena. Elektroničko, već smo došli na elektroničko glasovanje. Dobro, idemo glasovanje otvorenom za nacrt izvješća kako je izmijenjeno. Glasovanje je sada zatvoreno. 44 za, 5 protiv. Čestitam izvjestitelju. So we have another very long... Imamo još jednu dugačku listu sa jako puno kompromisa. Ne mogu vjerovati. Dobro, krenimo. Idemo. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četir... Ok, rekla sam, znači nisam rekao, glasujemo o izvješću o, o sporazumu o pridruživanju između EU i Gruzije. Amandman 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 4. Oh. Ne, 46 mamikins. Da mi je vas vidjeti. Jeste. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 je bilo na sreću povučeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 55, 57 su povučeni, 60 mamikin za, protiv, usvojeno. E, kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na amandman 74 A ne, baš je povučen. Dobro, za gospodine Jurika. Idemo sada na kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 Harms za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 97. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. 106 eh, za potpredsjednika za. A ne, ispričavam se. Da, previše brzam kompromis. 12 eh, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tad idemo na 106 potpredsjednika za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, protiv, Suzdržani? Provjerit ćemo 109. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Kompromis 13 eh, za protiv, eh, kompromis 14 za protiv eh, usvojeno. 127 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 140. E, Gospodin Šolc za, protiv, suzdržani, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera 141. The vote is closed. Zatvoreno. Usvojeno. Idemo na 143. Kastaldo za, protiv, suzdržani, odbijeno. Gospođa Harm, 144 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani. Provjera kompromis 17. Glasovanje otvoreno. Right, the vote is closed. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Idemo na kompromis 18. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 19. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na INTA 5. Što su ti INTA ljudi htjeli s našim izvješćem? Za, protiv, suzdržana, usvojena. Kompromis 24 za, protiv, suzdržani, usvojena. Inta 14 za, protiv, suzdržani, usvojena. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojena. 219 za, protiv, suzdržani, usvojena. 220 za, protiv, suzdržani, usvojena. 221 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Inta 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 222 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 224 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 225 za, povučeno. Inta 15 za, usvojeno. 227 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 228 povučeno. 229 za, protiv, suzdržani, usvojeno Idemo na uvodne izjave. U 8 za, usvojeno. 9, 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 da protiv, usvojeno. Idemo na pozivanje 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, protiv, suzdržani, usvojena Četiri za, protiv, suzdržani, usvojena Pet za, povučeno Šest za, protiv, suzdržani, usvojeno. Sedam za, protiv. Dobro, provjerit ćemo broj 7. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Idemo na elektroničko glasovanje. Ovako izmijenjenom izvješću glasovanje je otvoreno. Ten colleagues missing. Još deset kolega, probudite se. Still seven missing, five missing. Sedam, sad pet nedostaje, četiri još. Evo, idemo, glasovanje je zatvoreno. 43 sa 7, su uzdržani, čestitamo gospodinu Mikinsu. Idemo sada na nacrt izvješća o e, sporazumu pridruživanja između EU-a i Moldovi. Gospodina Strevićius, želite li riječ? E, neka Bog blagoslovi Moldovu. Dobro, blagoslovio Bog Moldovu i naš odbor. Kompromis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 58 do 65. Možemo li glasovati u bloku? Ne možemo. Dobro. SID kaže ne. Znači 58 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 59 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 61 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno Provjerit ćemo 62. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno je. 63 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 65 još jednom. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9. Amandman 93 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 94 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 106. Gospodin Nikolaj za, gospođa Nikolaj protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 106. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 129 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 13 za, ne, kompromis 12, e, ispričavam se, točka 13 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kompromis 12, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Idemo na kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 152 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kompromis 14, glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Idemo na 165. Gospodin Schaffhauser za, protiv, suzdržani, odbijenost. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo također i 15-icu, samo zbog protokola. 15. Glasovanje je zatvoreno. Da, 48 naprema 2 usvojeno. Idemo na INTA 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. INTA 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 175 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 180 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 182 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 57 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodne izjave, znači e, broj 57 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 57 glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. U, to je veliko. kao jedva da je usvojena, malom većinom. Idemo do uvodnih izjava, amandman 5 za, protiv suzdržani usvojena. In 6 za, protiv suzdržani usvojena, 7 za, protiv suzdržani usvojena. Usmeni amandman 1 za, protiv suzdržani usvojena. Inta, 3 za, protiv suzdržani usvojena. Usmeni amandman 2 za, protiv suzdržani usvojeno. Inta 5 za, protiv su uzdržani usvojeno. Inta 6 za, protiv suzdržani usvojeno. 10 za, protiv suzdržani usvojeno. 11 za, protiv su uzdržani usvojeno. 12 za, protiv suzdržani 12 ćemo provjeriti. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno usvojena. 13 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 13, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. I usvojena je. Idemo na pozivanja 1 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo broj 1, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Dva za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Tri za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Četiri za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na elektroničko glasovanje. Ovako izmijenjenom izvješću. Glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno usvojeno 31 naprema 5. Bog blagoslovio izvjestitelja, čestitam. Idemo sada na predposljednji glasačku listu. Možete li to zamisliti? Znači 20 privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru od 2021. do 2027. Stajalište parlamenta u cilju postizanja dogovora. Izvjestiteljica je Marije Češake. Je li prisutna? Nije. Dobro, onda ne može ništa reći, znači možemo preći na našu glasačku listu. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, prva dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo glasovanje otvoreno, amandman 13, prvi dio. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Znači drugi dio za, protiv, suzdržani, odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 26, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 32, 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Provjera 31, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Odbijeno. 32 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo 32. Otvaram glasovanje. Zatvoreno. Usvojeno. 33. Gospodin Žodi Soleza. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti i ovaj. 33. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. A sada elektroničko glasovanje o nacrtu mišljenja. Kako je izmijenjeno, glasovanje otvoreno. Dobro, glasovanje je zatvoreno. usvojeno 35 naprema 4 11 uzdržanih. Dear colleagues, it's the last Drage kolege, dragi kolege, evo ovo još imamo zadnju temu za glasovanje danas. Neki od ovih amandmana su kršenje ljudskih prava. 35 za, protiv, suzdržani. Glasovanje je otvoreno, provjera. Zatvoreno. 21 naprema 20 usvojena. Dobar početak za mtune kelama. 36 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 38 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 37 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 40 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 47 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerit ćemo. 47 glasovanja otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 48 za, protiv, suzdržani, usvojena. 49 za, protiv, suzdržani, usvojena. 50 za, protiv, suzdržani. Provjera 50, glasovanje otvoreno. Ovo je glasovanje o 50. amandmanu, sad je zatvoreno i usvojeno je. Jesam li dobro shvatio, gospodin Fleckenstein, htjeli ste provjeriti 49? Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, Usvojena, Da. 59 za, protiv, suzdržani. Provjera 59, glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 60 za, protiv, suzdržani. Usvojeno. 61 za, protiv, Suzdržani? Provjera 61. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 3 za, protiv suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv suzdržani, provjera 67. Valero Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis 4 za. Protiv suzdržani usvojeno. 74 za. Protiv suzdržani usvojeno. 75 za. Protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 5 za. Protiv suzdržani usvojeno. 82 za. Protiv suzdržani. Provjera 82. Glasovanje otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbijeno. 83 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 85 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 86 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87 za, protiv, suzdržani, odbijeno odbijeno. 86 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 86. Glasovanje otvoreno. Glasovanje zatvoreno. Odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 90 lozing za, protiv, suzdržani, odbijeno. 91 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 92 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 98 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 100 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 99 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 101 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 102 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 103 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 103 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno je. 104 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 108. Glasovanje je otvoreno. Zašto imamo ovdje minus? Zatvaram glasovanje odbijeno. 30 naprema 15. 109 za, protiv, suzdržani. Nije jasno, dobro, provjera 109. Zatvoram glasovanje. Odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 111 za, protiv, suzdržani, provjera 111, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 112 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 113 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 114 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 za, 115, 116 115 i 117 se ne razmatraju, 118 za, protiv, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 120 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 121 za, protiv, odbijeno. 122 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 137 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis, amandman 149 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 153 e, za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 153 glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. 154. Van orden za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Uvodne izjave. 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 7 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. 9 za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. Osam za, protiv, suzdržani, odbijeno. Deset za, protiv, suzdržani, odbijeno. Jedane za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ovo su sve mandmanje u pitanju uvodnih izjava. Majko Mila. 15 za, protiv, suzdržani, odbijeno 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno 18 za, protiv, suzdržani, provjera 18, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. 19 za, protiv, suzdržani, usvojeno 20 za, protiv, suzdržani, provjerio 20, glasovanja otvoreno. Zatvaram. Odbijeno. 21 i 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 20, 24 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 25 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 28 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 30 za, e, ne razmatra se, ispričavam se. 31 nema glasovanja, 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za, protiv, suzržani, odbijeno. 34 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 34, glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Evo dolazimo do pozivanja 1 za, protiv, usvojeno 2, ne. Dva za, protiv, ok, tri za, protiv, usvojeno četiri za, protiv, usvojeno pet za, protiv, usvojeno. Sada imamo električno glaso, <laughs> glasovanje, elektroničko glasovanje za ovako izmijenjeno izvješće. Još osam kolega, molim vas. Još pet nedostaje. Dobro, glasovanje je zatvoreno. 27 naprema 4, 12 uzdržanih, e, živješe izvješće usvojeno. Imamo jednu minutu odmora, idemo na točku broj 22, a jedan od podpredsjednika će nastaviti predsjedati sastankom. Poštovane kolege, moramo nastaviti. Sada smo na točci 22, kratko izvješće o misiji odbora AFETA u Kazahstanu i Uzbekistanu od 17. do 21. rujna 2018. Kao što znate, e, Posjetili smo Tačan i Samarkand od 17. do 21. E, rujna ove godine da bismo povećali razinu demokratskog e, dijaloga u Središnjoj Aziji. Gospodin Kristijan Valbreda je vodio e, misiju i on ima riječ. Hvala predsjedateljice kako ste već navili. I kao članovi e, AFETA posjetili smo Kazahstan i Uzbekistan. Po dva dana smo proveli u svakoj od te dvije zemlje. E, glavna ideja je bila da imamo razmjenu stajališta s našim partnerima. u svrhu revizije Europske strategije vezano za Središnju Aziju. Imali smo veći broj sastanaka e, koji su bili vrlo korisni. Na primjer, e, jedan sastanak u Kazahstanu s ministrom vanjskih poslova E, bio je vrlo koristan, e, bili smo kod samoga ministra i imali smo vrlo plodonosnu razmjenu mišljenja. Jednako tako susreli smo se sa članovima odbora za međunarodne poslove, za međunarodna pitanja i sa odborom za vanjske poslove, obranu i sigurnost. Tamo smo se susreli s e, više njihovih članova. Tijekom razmjene mišljenja i stajališta, kako sa predsjedateljem, tako i sa članovima e, tog odbora u Senatu, mogli smo, imali smo priliku proći veći broj e, bitnih pitanja za suradnju između EU-a i Kazahstana. E, I tu smo se dotakli većeg broja pitanja e, ljudskih prava. A sad kad sam to rekao, trebao bih dodati da smo započeli jedan dijalog, imali smo dobru razminu stajališta i mm, na trenutke smo morali objasniti svoje stajalište u detalje. Zato što ljudi koji tamo žive ne vide jaku povezanost između vanjske politike i ljudskih prava. A ta poveznica e, je nešto što mnoge države u svijetu ne prihvaćaju, ne priznaju. E, međunarodni političari ne povezuju uvijek izravno vanjsku politiku i ljudska prava. Evo, na nama je na neki način da ih poučimo. Ne zato što želimo e, poučavati naše e, sugovornike, nego zato da bismo rasvijetlili našu poziciju, odnosno naš kut gledanja. Pitali su nas e, zašto e, se toliko e, intenzivno angažiramo na tom planu. Imali smo različita iskustva u Estane i Damatiju. Nažalost, dogodio se incident u Sanatu. Jedna majka zatvorenika došla je u posjetu jednom od naših kolega. Čim je izašla iz hotela, uhapsili su je, uhitili su je e, i ne znamo kamo je ona odvedena. Pokušali smo e, saznati, razgovarali smo s policijskim službenikom, odnosno e, stražarom, međutim, nažalost, kazahstanski veleposlanik u, odnosno na sreću veleposlanik Kazahstana je bio tamo pa smo pokušali dobiti neke pobliže informacije. Rečeno nam je da su eh, ženu pustili, eh, da se umeđu vremena ništa nije dogodilo. Međutim, to je značilo da moramo eh, otkazati planirani sastanak, što nas je zabrinulo, jer smo mi zapravo htjeli imati sastanak s predstavnicima nevladinih udruga. Dakle, život tamošnjih nevladinih udruga je vrlo težak. Ono što smo uspjeli jest e, potaknuti dijalog s našim prijateljima u Kazahstanu, a ne samo na razini vanjske politike, već i na razini ljudskih prava. I tu je pred nama izazov i smatram da naši članovi odbora e, imaju volju i spremni su ići dalje i napraviti nešto konkretno. A zatim je Antonio Panceri e, također planirao putovati u Kazahstan. I to u svojstvu svoga e, predsjedatelja odbora za ljudska prava i zato smo e, ga zamolili, odnosno tražili smo mogućnost da se on sastane sa osobama s kojima smo se mi trebali sastati kako bi on mogao otići i posjetiti zatvore u kojima e, su borave ljudi koji su se borili za ljudske slobode. Nadam se da će to biti moguće, a nakon toga dobit ćemo malo opipljivije rezultate i ujedno ćemo, nadam se, vidjeti puštanje na slobodu osoba u kojima već neko vrijeme raspravljamo. E, iako su e, pokazali otvorenost, e, imali smo duge sastanke, e, e, spomenuli smo veliki broj osoba. U Senatu smo dobili dakle dobru volju i kod zastupnika u parlamentu i dobili smo obećanje da će se nadalje štititi temeljne e, slobode. Uspjeli smo također e, upoznati e, mnoge profesore na sveučilištu Nazarbajev u Stani, kako Evropljane, tako i Amerikance koji su tamo boravili. organizirali su se na način e, da e, nisu podložni kontroli nacionalnih tijela, dakle sami se brinu za kvalitetu svojega rada. E, imaju također partnerska sveučilišta, na primjer u Šangaju i diljem svijeta. Ali uspijevaju raditi bez miješanja ministra obrazovanja Kazahstana u svoj rad. Ponudio bih nekoliko komentara o kraju naše posjete, kada smo bili u Taškentu i Samarkandu, e, tamo smo upoznali predstavnike civilnog društva u Taškentu, e, koji su nam dali e, potpuno drugačiju drugačiji uvid u, ono, u situaciju u odnosu na ono koje javno objavljuje vlada. Dakle, još uvijek postoji progon ljudi zbog vjerskih uvjerenja i slično i na kraju eh, zapravo nismo uspjeli eh, utvrditi što se točno tamo događa. Kolegica Ana Gomeš je bila s nama i ona je postavila mnoga pitanja. U Taškentu smo također naišli na otvorenost eh, kod naših sugovornika, partnera u razgovoru. i što se tiče parlamentarnih vlasti, a isto tako Ministarstvo vanjskih poslova bili su nam na e, raspolaganju i pokazali su dobru volju za pokretanje dijaloga. E, vidjeli smo, dakle, jednaki napredak u otvaranju i spremnosti na otvorenost u razgovoru s nama i u Kazahstanu i u Uzbekistanu. Razgovarali smo o bitnim pitanjima, posebno o Afganistanu i e, doprinosu Uzbekistana u toj situaciji. Zatim e, smo razgovarali o ishodima, e, o ishodu izbora u Afganistanu i o pregovorima E, imali smo razgovore na licu mjesta s predstavnicima UN-a vezano za e, krijumčarenje droga, organizirani kriminal e, i preventivnu diplomaciju. Bilo je dobro primijetiti koji pristup koriste organizacije koje djeluju pod potkroviteljstvom UN-a tamo. Nadalje, uspjeli smo također imati rasprave s našim uzbečkim e, partnerima o većem broju pitanja koji se tiču Središnje Azije e, općenito. taj svježi e, pristup, novi pristup koji oni imaju prema Europi. A zatim u Samarkandu smo razgovarali s regionalnim vlastima E, zamjenik e, guvernera regije i razgovarao s nama. Zatim smo posjetili dva projekta. Jedan od njih e, je funkcionalan, a odnosi se na zaštitu žena, posebice zaštitu žena od obiteljskog nasilja. A zatim još jedan projekt E, koji se odnosi na upravljanje e, otpadom. Pokazali su nam e, kako na tome rade. I Kazahstan i Uzbekistan su zainteresirani za suradnju s nama na području vanjske politike, u pitanju je Sirija, e, nadalje obje zemlje, dakle s obje strane, su izrazili spremnost da nastave e, suradnju s nama, s nama parlamentarcima. E, I iz Afeta. Gospođa tu nije ovdje. Ona je bila predsjednica eh, odbora za eh, Srednju Aziju. Ona je bila s nama u Kazahstanu, a onda je otišla. Mislim da je dobro da imamo vezu ne samo sa eh, izaslanstvom za Srednju Aziju, nego i za naš odbor. Neko nam je tamo rekao, e, e, kad ste tu, nikad ne govorimo o ljudskim pravima. To je malo zabrinjavajuće. Kad odlazimo nekamo, e, izaslanstva nisu samo prijateljski klubovi. Moramo uzeti u obzir i stajališta AFETA, odbora za ljudska prava i tako dalje. Hvala Kristijan na ovom duljem izvješću. Koliko mi je poznato, gospođa Ana Gomez je e, sudjelovala u ovoj misiji, pa joj dajem riječ. Ana, izvoli. E, slažem se s kolegom Kristijanom e, Predanom. Ja bih samo dodala svoj osobni dojam mi smo posjetili dvije države u sasvim različitim dijelovima svijeta. Kazahstan je u, u starom i e, e jednom tradicionalnom stanju i vodi različite e, teške e, ljudi su nam dali takav dojam pa mislim moramo stvari nazvati pravim imenom. Ovo je jedno diktatorstvo. Uh, sve je, sve je uh, pod, pod paskom Azerbajeva uh, učilišta i drugi. A kad govorimo o Siriji, to je jedan kult koji je potpuno opresivan. Um, s druge strane, susreli smo zanimljive ljude, vrlo stručne, i mogli su nam dati jedan otvoreni pristup. Međutim, kao što je Kristijan spomenuo, sveučilište, žao mi je. E, ja sam se htjela e, susresti dakle, na sveučilištu e, sa deset profesora koji su iz međunarodne zajednice. Oni dobivaju naravno svoje plaće i neće sada reći ništa negativno. Oni su plaćeni da budu tamo E, i da nam pokažu pozitivni imidž. I susreli smo se samo s jednim studentom koji je bio najbolji. Dakle, to nije nešto e, što očekujete kad posjećujete sveučilište u nekakvoj normalnoj zemlji. Evo, doista bih samo naglasila da sam razgovarala s nekoliko ljudi koji su doista razjareni zato što je Azerbajev e, vrlo star čovjek, ima 77 godina, i smatraju da se ne odvijaju nikakve pripreme za e, bilo kakvu budućnost i pribojavaju se da bi situacija mogla postati složenija jer dakako postoji jedna etničko, jedno etničko podzemlje i e, situacija nije tako jednostavna kako bi trebalo biti. 22% e, stanovništva je ruskoga podrijetla. E, također mi je bio dosta veliki kontrast posjetiti Amati, jer smo tamo, e, iako nismo baš imali previše prilike, mogli osjetiti e, da smo u stvarnom gradu. A stana je samo jedna tvorevina umjetna, jedan umjetni grad. nema tamo ljudi, samo velike zgrade dosta dojmljivo, ali to nije nužno e, e, napravljeno s ukusom. Zapravo smo mogli vidjeti da su nam e, dali da upoznamo neka važna lica, na primjer ministar vanjskih poslova. Međutim, u Atanju vidite da je to grad u kojemu ljudi normalno žive. E, ali tamo smo onda doživjeli ovaj incident koji je Kristijan spomenuo, e, koji je imao e, upliva na našu posjetu. Mi smo tamo bili da postavimo pitanja o ljudskim pravima. I mogu samo podržati ovo što je rekao Kristijan. Radi se o neprihvatljivoj situaciji u kojoj e, delegacija ne postavlja pitanja o ljudskim pravima. Mi smo to učinili i ja sam jako sretna da jesmo. Kao pojedinci. Međutim, ono što smo mogli osjetiti je da u toj zemlji ne postoji sloboda, a ljudi koji su nam se željeli obratiti nisu u tome uspjeli jer su bili spriječeni. Ehm, podcrtavam ovo što je Kristijan rekao, jako je važna posjeta koju će Antonio eh, imati E, i jako je važno da e, Antonio iskoristi sve ove prilike koje i veleposlanik e, nudi, dakle da se svi ti ljudi susretnu s njim, jako je važno da on s njima razgovaram. Evo, a glede Uzbekistana, ako mogu završiti, oprostite Ana Gomeš, jako kasnimo, koliko dugo ćete govoriti? Pa ako ja moram imati nekako minimalno vrijeme da dadem kratko izvješće jer sam bila negdje. A ako ne želite, ne moram govoriti. Ali ja vas eh, ljubazno eh, molim da, da skratite. Prije više godina sam bila u Uzbekistanu 2012. i sad sam vidjela promjenu. Upravo zato što postoji sada jedna politička otvorenost. Mnogi problemi na koje smo se mi pozvali u to vrijeme, eh, dječji rad i tako dalje, je e, problemi koji su razriješeni. I zaista je to ono što nam e, organizacije civilnog društva govore. Kad govorimo o ljudima koji su zatočenici, govorimo o ljudima koji su zaboravljeni. Međutim, postoji taj, e, ta sposobnost civilnog društva da nam se obrati, a to je sasvim suprotno situaciji u Kazahstanu. Dakle, ukoliko želimo imati smisleni e, odnos e, sa Kazahstanom, e, naravno glede energetike i tako dalje, znamo da je ovo vrlo važna država, ne možemo se suzdržavati u pogledu ljudskih prava. Moramo i, i dalje što više naglasavati pojedine slučajeve ljudska prava, umjesto da ljudi samo tako da ljudi koji nose e, nekakve balone neće biti prepoznati kao nekakvi subverzivni e, teroristi. Hvala. Okay, thank you, Anna Gomes. Do we have further requests to speak? Mr. Schaffhauser has left our committee meeting in the meantime. Gospodin Schaffhauser je ne, otišao sad gospodin e, Buchner. Reise oder zu welchem Punkt? Zur Reise. Ja, gerne. Mhm. Izvolite. Dobro. Htio sam dopuniti e, e, nešto malo o, ovom izaslanstvu. Imam veze sa stanovništvom Uzbekistana. E, prema vani, kažu oni, dobiva se do, dojam kao da je zemlja postala otvorenija. Međutim, iznutra se malo promijenilo. E, ukinut je rad djece e, zbog pritiska Europske unije. Oni su radili na e, branju pamuka, a sada rade o odrasli i to prisilno rade umjesto djece. Mnogo ljudi je po zatvorima, imamo mnogo političkih zatvorenika. Ja sam sam bio nedavno tamo, bili smo oduševljeni e, e, tim otvaranjem zemlje, međutim ima još mnogo toga tamo da se napravi. Hvala lijepa kolega Buhner. Imamo li daljnjih javljenja za riječ? Vidim da to nije slučaj. Onda dolazimo do sljedećeg dnev, točke dnevnog reda točka 23, pola sata kasnimo. Možda sad možemo malo nešto nadoknaditi. Dragi kolege i kolegice, dolazimo do točke 23, godišnji izvještaj o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Nekoliko primjedbi s moje strane. Ja sam izvjestitelj e, kao predsjedatelj ovog odbora. Nacrt izvještaja vam je podijeljen pred nekoliko tjedana. Nadam se da ste našli vremena da ga malo pažljivije pogledate. Čak i više nego u prethodnom godišnjem izvještaju fokusirao se, sam se na a, mm, odraz na naše zajedničke sigurnosne, e, vanjske i e, sigurnosne politike u svijetu. E, već smo o tome razgovarali mnogo puta u ovom odboru. Naš kontinent se suočava sa sve izazovnim e, okruženjem. E, moramo stoga svi govoriti jednim glasom. Uvjeren sam da Evropska unija može prosperirati u multipolarnom svijetu ako preuzme svoju uh, funkciju kao suverena uh, politička snaga. Trebamo kolektivno vodstvo u vrijeme kad je multilateralizam pod sve većim napadom i svi se savezi stavljaju pod upitnik. Moramo se udružiti sa istomišljenicima, istomišljenicima u državama saveznicima. E, moramo sklapati trgovinske sporazume na, naravno. E, mnogo puta smo govorili o tome da moramo imati e, čvrstu silu, ne samo meku silu. Mi smo u tome napredovali sa ustanovljavanjem, na primjer, Peskoa. Međutim, imamo i na tom području mnogo posla kako bismo bila kredibilna politička sila. Jedna mi je stvar vrlo važna, e, kolege i kolegice. fokusirao sam se u izvještaju na o stratešku važnost zajedničke sigurnosne i e, vanjske politike. Amandmani e, o ključnim pitanjima su stoga važni strateška dimenzija, a ne specifični detalji specifičnih zemalja, regija ili drugih dijelova svijeta. Zašto to kažem? Jer imamo e, nekoliko e, izvještaja za pojedine zemlje o kojima smo glasali e, danas popodne. Izvještaj Ujedinjenih naroda koji se E, oba, iz, e, objavljuje svake godine se sve više fokusira na individualne zemlje i sukobe. Moramo se e, izbjeći to da ponavljamo iste stvari kao drugi. Moramo pocrtiti da ćemo imati izvještaj o sigurnosnoj i obrambenoj politici E, i amandmane možete e, slati za ovaj potonji izvještaj. Mm, mm. Evo, kao i prošle godine pozdravljam sve amandmane kako bismo imali strukturiranu i fokusiranu debatu o toj politici u afetu. E, veselim se vašim doprinosima i raspravi. Hvala. A sada dajem riječ govornicima po popisu. Imamo gospodina Fleckensteina, gospođu Valero, e, gospođu Ostrebićius, e, gospođu Gomeš. we start with Knut Fleckenstein, bitte. Knut Fleckenstein ima riječ, izvoli. E, gospodine predsjedniče, biti ću relativno kratak. Srdačna hvala na ovom uravnoteženom nacrtu izvještaja. Tekst, kao što ste i sami rekli, e, e, e, se fokusira na europsku vanjsku politiku, a ne na politiku prema pojedinim zemljama. Kao izvjestitelj socijaldemokrata nećete imati amandmane za pojedine zemlje. Ja e, cijenim ovu ocjenu da moramo pričati tome općenito. E, osvrnuo bih se na jednu točku. Naravno, po mom mišljenju nemamo e, nismo ukazali dovoljno na na soft power Evropske unije, dakle meku silu. Osnova za takvu meku silu je e, uspješnica. To je uspješnica, a ona se zasniva na dijalogu. Kad e, imamo e, bilo gdje probleme, dijalog postaje važniji, a ne nevažniji. On, on se treba koristiti u politici. To moraju naši predstavnici uzeti u obzir ne trebamo kod toga ulaziti u pojedine zemlje. E, sve u svemu e, e, trebamo snažiti doprinos civilnih misija. Uz vojni aspekt moramo i taj civilni aspekt jačati. Mislim da izvještaj šalje sve potrebne poruke. To je vrlo dobar do, doprinos za našu zajedničku e, vanjsku i sigurnosnu politiku. Hvala lijepa Knut Fleckenstein. Za ECR nemamo nikoga. Za ALDE evo. E, ispričao bih se e, jer moram sada otići. Imali smo tako dugo glasanje pa sada moram otići. Sretan put, Knut, gospodin Austrevićius. Govorim u ime Aldea, eh, u ime izvjestitelja eh, u sjeni Aldea, eh, gospodina Van Balena. On ne može prisustvovati raspravi. On zahvaljuje izvjestitelju i pozdravlja ovaj izvještaj. Vrlo je dobar. Alde e, gleda na njega pozitivno. Važno je da naš parlament doprinosi zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici kako bismo se suočili sa mnogim izazovima. To je naročito e, relevantno za istočne granice Europske unije. Tu imamo i izazove e, zbog ruskih akcija. Moramo na to jako odgovoriti, snažno odgovoriti mm. U ostatku teksta mm, ima nekih stvari na koje gospodin Van Balen želi podnijeti amandmane. Na primjer, situacija u, na, eh, u regiji Pacifika. Gospodin Van Balen zahvaljuje svima na suradnji optimističan je. Misli da ćemo e, na kraju imati e, odličan e, zajednički tekst o kojem ćemo, kojeg ćemo predstaviti na plenarnom zasjedanju. Hvala lijepa gospodine Ostrevići. Gospođa Valero za zelene. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Evo ja zamjenjujem kolegu Tomaša Meserića koji e, vodi ovo izvješće i bit ću jako kratka. Dakle, e, važno je reći samo da kako bismo bili zaista vjerodostojan igrač na međunarodnoj razini, onda moramo imati učinkovitu zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku koja će biti također vjerodostojna. Sve to mora biti popraćeno odgovarajućim gospodarskim resursima te političkom voljom država članica. E, jedino tako možemo imati zajedničku pravu politiku. Europska unija na temelju svojih ugovora mora jačati načela pravne države, ljudska prava, demokraciju, međunarodna pravila i tako dalje. Ali vrlo često e, nedostaje usklađenost između tih političkih sektora djelovanja te e, znači provedbe pokrenutih politika. kada govorimo o načelima vladavine prava i demokracije, e, danas kada razgovarate s mnogim osobama izvan Europske unije, mnogi od njih su prestali gledati Europsku uniju kao jednu od polazišnih točaka i kao jednu od e, onih koje jamče ljudska prava te e, poštivanje načela vladavine prava. Činjenica je da više nismo vjerodostojni i to me jako zabrinjava. Upravo zbog toga vjerujem da je potrebno biti usklađeniji, da je potrebno uskladiti e, različite političke sektore i politička djelovanja. Imamo politiku za humanitarnu pomoć, imamo vojnu politiku, da to tako nazovemo, imamo politiku za demokraciju i ljudska prava, imamo također i politiku za izvoz oružja i puno puta jedna stvar proturječi drugom, drugoj. E, postoje neki proturječni stavovi e, kada govorimo recimo o izvozu oružja, E, koji je u proturječju s nekim drugim sektorima i to je ono što moramo ispraviti moramo postići određenu razinu simetrije. Također kada govorimo o civilnom djelovanju, e, ugovorima je i to predviđeno, a ova politika, e, zajednička politika za sigurnost i obranu i ta zajednička vanjska politika bi trebala bolje upravljati krizom, kriznim situacijama te jačati institucije na onim područjima e, koja su bila pogođena sukobom u tom razdoblju nakon sukoba. Znači nije dovoljno samo upravljati migracijama kao što je ovdje rečeno. Mi ćemo podnijeti čitav niz amandmana u koje sad neću ulaziti detaljno, ali ideja je ta da budemo vjerodostojni u našim politikama i da ojačamo civilno djelovanje, a da se ne usredotočimo samo na vojno djelovanje. Hvala, gospođo Valero. Govorili ste u ime gospodina Bazovića. Za GUE NGL Sabine Lözing ima riječ, izvolite. Hvala lijepa na ovom izvješću. U načelu ste unijeli mnoge, e, mnoga e, ispravna zapažanja i analize. Naravno, naša je situacija složenija, živimo u, stabil, u nestabilnom okruženju da zapadne države su se u posljednjih nekoliko godina mm, pokazale protekcionističkima i nacionalističkima. Mm, pitanje je kakve posljedice e, se mogu iz toga izvući. Na, u načelu smo e, govorili o važnim pitanjima u sklopu našeg panela. Mm, koje strategije koristiti za rješavanje ovih problema? Kako, koje su strategije održive i smislene? Stoga je e, pitanje kakav e, globalni igrač želi postati Evropska unija u budućnosti i kakav globalni e, E, igrač može biti. U ove strategije e, e, ne ciljaju na sprečavanje sukoba, naglašava se i važnost vojnih opcija Pri tome treba uzeti u obzir što je jednom prebačeno, to se više teško može vratiti. To više nemamo. Stoga bismo mi e, e željeli podnijeti amandmane e, e, napraviti jedan izvještaj o manjinama. Trebamo pravične gospodarske odnose i pravičan, pravično rješavanje e, sukoba. To mora naći mjesta u okviru vanjskog djelovanja i vanjske politike Europske unije. Nadalje, sa Peskom e, smo, imamo jedan demokratski problem. To jest, imamo prebacivanje od odlučivanja konsenzusom na većinsko odlučivanje. Pa e, to smanjuje demokratsko odlučivanje. Postavljam pri tome pitanje e, je li taj razvoj da li taj razvoj zaista služi demokraciji i održivom miru i uravnoteženom razvoju. Hvala lijepa gospođo Lözing na ovom doprinosu. Srdačno ste pozvani da ove kritične opaske o Peskovu uvrstite u svoje amandmane na ovaj izvještaj. Ana Gomes ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče i ja vam zahvaljujem na izvještaju, on je vrlo zanimljiv. Mm, lako se čita, što je također važno u ovoj stvari. Ja sam ga pažljivo pročitala. Moje dojam da na tom području trebamo biti ambiciozniji. Vi ste e, rekli da imamo i e, ovaj drugi izvještaj o sigurnosnoj i obranbenoj politici. Ali i u ovom izvještaju bismo trebali po, ne, e, imali, trebali bismo imati nešto što bi prihvatile države članice. jako je važno da to imamo na umu kad govorimo o vanjsko, zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici. No, mnogo koristite pojam evropskog suvereniteta e, da dokažete potrebu zajedničke vanjske i sigurnosne politike. E, to je odraz onoga šta što govori gospodin Macron. A u mojim amandmanima ću reći E, nešto što je po mom mišljenju još važnije. Trebamo stratešku autonomiju Europske unije. To je mi moramo odlučivati što je u našem interesu, što ćemo e, raditi na globalnoj sceni i koje instrumente za to trebamo. I koje ćemo, koja ćemo si sredstva za to dodijeliti kad e, se radi o sredstvima Slažem se s vama. Vidim opasnost u vezi između resursa i migracije, kao da je, se migracija može riješiti e, bacanjem novca tim ljudima. Nije e, to glavna stvar u razvojnim politikama. Razvojna politika je nešto drugo. Radi se međutim i o trgovinskim politikama poljoprivrednim politikama koje moraju služiti stvarnom razvoju i dobrom upravljanju kao i povećanoj odgovornosti to su područja u kojem nemamo dobre smjernice imamo misije u razne zemlje međutim ništa se od toga ne artikulira i stoga se bojim da to neće poslužiti svrsi. Visoka predstavnica za vanjsku politiku bi mogla tu stvari promijeniti. Naravno, to je teško. Ona nosi dva šešira, ali taj element treba ojačati. I na kraju, Slažem se s onim što ste e, rekli o pojedinim zemljama, ali u nekim scenarijima možda, a da ne spominjeno individualne zemlje, moramo biti malo konkretni. U, u mnogim područjima bismo bili trebali e, imati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku, a nismo je imali. Recimo Sirija, i Libija su uh, primjeri takve situacije. Uh, dajemo samo humanitarnu pomoć. Nismo često mogli to učiniti jer je, uh, su države članice nastupale konkurentski i bilo je pristupno, prisutno rivalstvo među njima. Hvala lijepa, Ana Gomeš. Nemamo drugih javljanja za riječ, izgleda. Za, sada molim mm, gospodina Henri Delfena iz e, e, Odjela za strateško planiranje Europske službe za vanjske djelovanje. Želite li? imate riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja toplo pozdravljam ovaj nacrt izvješća koji e, u mnogome idu, ide u smjeru e, vizije e, ili ove velike slike. Demokracija se postavlja u pitanje, okruženi smo nestabilnošću Imamo i nekih područja na kojem je postignut napred, napredak, migracije, povezastanost. E, napredovali smo u e, održivim ciljevima razvoja. Po, povećana pažnja se poklanja mm, Evropskoj uniji od e, strane vanjskog svijeta. Šta to znači za naše interese i vrijednosti? Naravno, moramo mm, moramo biti ujedinjeni, e, postupati smišljeno. Govorilo se o e, evropskoj strategiji, e, suverenitetu. Mm, to je prisutno u diskursu evropskih vođa. Naravno, moramo biti e, svjesni naše vlastite e, ranjivosti u nekim sekorima. Moramo se fokusirati na naše e, interese, a moramo biti pažljivi kad biramo partnere. Moramo promicati naš evropski put, European way to uključuje elemente kao što je obrana, to se e, zove tvrdom silom, ali i onaj toolbox, e, a to je meka sila. Moramo postati tvrđi u tvrdoj sili, a i u mekoj, e, jači u mekoj sili. Tako možemo bolje zaštititi naše interese, ojačati regionalni poredak i biti učinkoviti u zaštiti multilateralizma. To služi zaštiti naših interesa. Koja sredstva imamo za to? Moramo vidjeti kako možemo imati bolje strateške redove novi proračun za vanjsko djelovanje u sljedećem VFO-u 30% e, povećanje tog proračuna. Nadamo se da će taj prijedlog biti prihvaćen. E, veselimo se našoj daljnjoj e, suradnji s AFET-om i, i uvijek smo vam e, na e, raspolaganju za dodatne informacije. Hvala lijepa, gospodine Defa. Zanimljivo je bilo čuti o novoj e, liniji EASA. Ne samo da budemo veći u velikim stvarima, već da budemo tvrđi u tvrdim stvarima i to bi jači u mekim stvarima u mekoj sili. E, veselim se vašim amandmanima i doprinosima. Nadamo se dobroj sesiji kad budemo tražili kompromise. Hvala gospodinu Dafanu. E, rok za amandmane je 11. ovog mjeseca e, u 11 sati, a prvog e, e, sljedećeg mjeseca e, glasamo u odboru, sljedećeg dan tjedna u, na plenarki. Sada predajem predsjedateljstvo Dubravki Šujici. Dubravka, ti ćeš predsjedati. Točke 24 i 25. Imamo prošireni sastanak predsjedništva u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 Nastavimo kako je rekao e, predsjedavajući. Imamo zajedničku raspravu o točkama 24 i 25, sporazum u obliku razmjena pisama između Europske unije i Kraljevine Maroka o izmjeni protokola 1 i 4 uz euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između europskih zajednica, njihovih država članica s jedne strane te Kraljevine Maroka s druge strane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 zapravo za oba mišljenja, e, odnosno za oba. Mišljenja bio gospodin Vistisen i dajem riječ gospodinu e, Vistisenu. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Evo, došli smo do e, mišljenja koje ćemo E, formulirati vezano za e, odluku Europskog suda s našim, e, o našem trgovanju sa Marokom i Zapadnom Saharom. U toj presudi navedene su konkretni uvjeti koji moraju postojati u takvom trgovinskom sporazumu da bi takav ugovor bio zakonit. Mm, oni su zahtijevali da mi podastremo ovo izvješće kao dio svoga mišljenja, ali zbog ograničena vremena e, to nije bilo moguće napraviti. Zbog toga e, mi ovdje sada izrađujemo mišljenje o mišljenju koje odbor INTA donosi, a kasnije u obliku pisama između Europske unije i Kraljevine Maroko. Postoje dva važna područja kada se radi o odluci Europskog suda. Kao prvo, procjena ekonomskih koristi za stanovništvo u Zapadnoj Sahari, a drugi, oni koji je možda najvažniji za nas, jest pitanje konzultacija s lokalnim stanovništvom. Po mome mišljenju, to je ono na što se naše mišljenje treba usredotočiti i zbog toga e, ću samo spomenuti kratko e, mišljenje koje je poslano na INTA odbor koji ponavlja one važne stavke e, vezano za pregovore o statusu zapadne Sahare. Ali jednako tako i e, šalje se na IEES i moramo ispuniti uvjete zadane od suda kako su ranije definirani. Znam da je ovo jedno prijeporno političko pitanje, jedna vrlo e, vruća tema, ali jedan važan dio našega posla jest načelno procijeniti e, uvjete e, i zahtjeve iz odluka suda i predočiti ih inda odboru. S druge strane, trebamo imati još e, e, jedno, razgovor sa e, posebnim zaslanikom UN-a o širim političkim aspektima u području Zapadne Sahare. Ali apelirao bih na kolege, budući da se ovdje radi o tehničkom izvješću koje gleda sadašnju situaciju, a ne sveukupnu opću, opću situaciju u pogledu statusa same. Zapadne Sahare. Evo, to bih ja rekao e, i veselim se radu sa izvjestiteljima u cijeni. na e, zahvaljujem tajništvu AFETA i mojem osoblju na radu koje su ovdje uložili. Evo, veselim se komentarima kolega. Hvala. Hvala gospodinu Vestisen. Vistisen. E, kao što ste rekli, INTA je zapravo odbor koji je nositelj ovoga dosija, međutim važno je da i AFET dade svoje mišljenje e, kako o samoj proceduri, postupku, tako i o rezoluciji. E, nekoliko kolega se javilo za riječ. Gospodin Sega iz Pozdravljam e, o, ovaj, raspravu o ovom važnom pitanju odnosa s Marokom. Želim podcrtati još jednom važnost E, Maroka kao privilegiranog partnera Europske unije ne samo na bilateralnom planu već i na regionalnom planu. To je e, još jednom potvrdio povjerenik Han koji je u rujnu bio u toj zemlji. U posjeti je e, inzistirao na ponovnom poticanju tog partnerstva, gospodin Purita su također signalizirali e, spremnost da e, se to partnerstvo osnaži nakon nekoliko teških godina i zastoja. Ovo je e, dobra prilika da razmenimo mišljenje, mišljenje s njima. Ovaj izvještaj dolazi u pravo vrijeme. To je vrlo osjetljivo pitanje E, mm, južne pokrajine su povijesno osjetljivo pitanje. E, mm, e, izveštaj INTA i mišljenje AFETA neće dovesti do konačnog rješenja tog pitanja. Moramo mm, podržati napore da se nađe rješenje. Trebamo raditi na tome da se pronađe rješenje moramo ponovno ne smijemo voditi samo polemike o tome. Nacrt mišljenja koji je redigirao, koji je pripremio naš kolega Vistisen je vrlo dobar, dobro. I dobro je da o tome raspravljamo u našem odboru. Tekst koji stoji pred nama je dobra startna točka – stajalište e, e, Unije e, o južnim provincijama se nije promijenilo. promijenilo. Mm, razgovori sa skupinama u tom dijelu zemlje pokazuju da bi bilo dobro da dođe do sporazuma. Stanovništvu je potreban ekonomski razvoj trebamo imati treba Maroko treba uže trgovinske veze s Europskom unijom. Maroko nije samo za nas važan partner. mi moramo pomagati trgovinsku razmjenu e, između juga zemlje i sjevera zemlje. Mm, I tu nemamo e, mnogo varijanti. E, ova situacija je potpuno absurdna. E, već vidimo da ta situacija nikome ne koristi. Treba se stvoriti dobra pravna osnova za promjene. Moramo poticati trgovinske tokove i razvoj zemlje Mm, e, INTA inzistira na sljedivosti e, transakcija na način e, kojem možemo nešto utjecati na tu razmjenu između južnih i sjevernih dijelova zemlje. Imamo vrlo dobru suradnju sa gospodinom Vistisenom i sa drugim izvjestiteljima u Sjeni ovo je vrlo važno mišljenje o ma, ne samo Maroku, već i o cijeloj regiji. Evo, dobro smo odradili ovaj posao. Hvala. Thank you, Mr. Preda. Hvala gospodine Preda. Kako znamo, gospodin Lon, e, gospođa Lon je e, također INTA izvjestiteljica, ali je morala ići u Tunis pa nije ovdje prisutna. E, evo, možemo li sada čuti gospođu gospođe Zalev? vezano za zelene. Aha, evo, neka gospodin eh, govori prvi jer mora ići. Mogu govoriti njemački. Ovdje moramo eh, razlikovati. Nije točno što je eh, rečeno nekoliko puta o južnim pokrajinama. To je ilegalno okupiran teritorij Užasno sam time da je Europska komisija rekla da će tražiti puteve da zaobiđe presudu Europskog suda. To su i učinili na taj način da su stanovništvo zapadne Sahare e, izmijenili u stanovništvom koji sada tamo živi. Oni su nisu pitali za mišljenje službene predstavnike tog stanovništva i civilne e, organizacije. Aktivisti tamo su u zatvoru. E, muči ih se metodama za koje uopće nisam znao da postoje. Tamo je bio jedan incident kad je bila tamo izaslanstvo odbora INTE, kada smo posjetili zapadnu Saharu. E, htjeli su razgovarati sa nevladinom, jednom nevladinom organizacijom. onda su policajci to spriječili. A naša predstavnica e, je otišla do te skupine e, Policajci su stalno prijetili. E, nakon toga je veleposlanik e, pokušao jednu ofenzivu šarma na nas, ali u tome nije uspio. U to u zapadnoj Sahari se masivno krše ljudska prava, a Evropska unija koja e, se proglašava unijom vrijednosti ne, ne vidim kako ona može ljudska prava tako gaziti. Hvala na pažnji. Thank you. Hvala gospodinu Buhneru. Javlja li se još netko za riječ e, u ime političkih klubova? E, da, gospođa Valero, ali mislim da prije vas. Vi ste ovdje u ime delegacija, a ne kluba, gospođa Ajela i onda gospođa Valero. Evo, da, htjela bih samo reći e, nešto što se veže uz prijedlog ovog vašeg e, izvješća. Ja mislim da je to uravnoteženo izvješće kad ga usporedimo sa svim aktivnostima i svim djelovanjima koje je provodila E, komisija krećući od mandata koje je povjerio sud. Istina, ja razumijem i priznajem e, da možda se neki ljudi ne slažu sa time, ali na Europskoj uniji je da donosi odluke, ali ne može rješavati, da, da, ali znači ono na što Europska unija nije nadležna, a to je da donosi odluke i odlučuje u ime Sahare. Ono što možemo napraviti, a to je boriti se protiv nekih drugih velikih e, problema, a to je pomagati građanima iz južnih pokrajina e, sada ono što radi Kraljevina Maroko je to da se nalazi u iznimno teškoj situaciji i Upravo posebni zaslanici rade kako bi pojačali suradnju s nama, kako bi pojačali suradnju po pitanju borbe protiv terorizma i kako bismo se mogli suočiti e, sa ovim e, migracijskim tokovima kroz e, bolju regulaciju svih onih osoba koje se nalaze u Maroku i također da organiziramo bolju suradnju između ove dvije, ove dvije sredozemne obale. Ja cijenim ovaj rad Europske komisije, možda nam se nekima sviđa manje, nekima više. Oni slijede zapravo odredbe revizorskog suda i Naravno da oni koji se ne slažu, oni će pokušati pripremiti taj evo famozni referendum koji se zapravo ne tiče nas nego Ujedinjenih naroda. E, koliko sam e, shvatila, e, pozvane, su sve znači strane koje su uključene u to, također i Fronte Polisario, Front Polisario koji jesu možda legitiman, legitiman akter, legitiman igrač na tom području, ali nemaju veze s tom temom i ta komisija, to povjerenstvo koja ima u e, koja uzima u obzir znači cijelu tu stvarnost, a ne samo jedan određeni problem jedne od strana. E, ja stoga smatram da e, evo, je gospodin Visisin taj koji slobodno može tražiti da glasujemo za njegovo izvješće. Hvala. Gracias, Hvala gospođi Ayala. A sad gospođa Valero. Zahvaljujem. Evo govorit ću na švedskom. Evo, upravo kao što je moj kolega Klaus rekao, ja ću se ovdje zapravo odmaknuti od onih zaključaka e, ljudi koji kažu da moramo usvojiti ovo izvješće. Dakle, ja sam e, također bacila pogled na, e, zastup, na zastupnikovo izvješće u odboru INTA koji je zaslužan, koji je zapravo nadležan za ovaj ovo izvješće. On govori o tim južnim teritorijima kao o neovisni znači kao o teritorijima koji nisu neovisni. Dakle, riječ je ovdje ne o neovisnim e, teritorijima, nego je riječ o znači tri četvrtine tog područja koje je oko okupirao Maroko. Činjenica je da je došlo do raznih promjena koje su dovele do demografskih promjena. E, postoji jako velik broj ljudi koji su zapravo marokanski marokanski ljudi koji su došli živjeti u to područje, a to nisu e, saharci. Znači to nije saharski narod koji je primarno tamo živio. E, I nemojte nam pokušati to progurati. To je zapravo sporazum koji ide protiv presude suda. E, to nikako nije u skladu sa presudom suda, ja to tako smatram. I mi ćemo pokušavati na sve moguće načine zapravo, e, mi tako pokušavamo zaobići tu presudu. E, ovdje subsaharska Afrika nije dio Maroka, a presuda kaže da Maroko ne smije prodavati proizvode koji dalaze iz zapadne Sahare, dakle sa tog teritorija. Također i to kada se kaže da se front polisario ne priznaje je kao predstavnik Zapadne Sahare. Što kaže UN i što kaže zapravo e, Afrička unija? E, nismo imali ovdje raspravu o e, priznavanju zakodne Sahare, zapadne Sahare i Švedska nikada nije ništa rekla o tome hoćemo li Front Polisario predstaviti, odnosno priznati kao legitimno predstavnika zapadne Sahare ili ne kao jednog od dionika. Sad je pitanje hoćemo li podržati djelovanje Ujedinjenih naroda kako bismo mogli e, ishoditi neki rezultat po pitanju tog suho, sukoba u Sahari ili ćemo također s druge strane dopustiti mogućnost samoodređenja na E, narod koji tamo živi. Dakle, zašto mi ovdje dajemo legitimitet okupaciji umjesto da omogućimo Zapadnoj Sahori da glasuje na referendumu koji je obećan prije toliko godina? Zašto mi ne pomognemo Ujedinjenim narodima u njihovom radu? Umjesto da to činimo, mi radimo upravo suprotno. Mi e, potkopavamo napore UN-a kako bismo dobili neko rješenje, nekakav ishod tog konflikta Također imamo i taj postupak e, savjetovanja u savjetovanju sa 112 organizacija koje su bile pozvane na sudjelovanje, 94 od njih nikada nisu dobili službeni poziv i oni su odlučili da neće sudjelovati. Dakle, povjerenstvo nikada nije otišlo u Zapadnu Saharu kako bi razgovarali e, na licu mjesta. Oni su razgovarali ili u Abatu ili u Briselu. Ja smatram da to nije e, prikladno savjetovanje. Grozna je činjenica da smo odlučili odreći se e, mogućnosti da branimo ljude koji žive na tom teritoriju i to na takav način. Moramo pronaći odgovarajuće rješenje za te osobe zato što se to tiče građana Zapadne Sahare i to kaže i presuda. E, Polisario predstavlja e, narode Zapadne Sahare i oni su ti koji bi trebali dati svoje mišljenje, a ne oni koji su došli kao kolonizatori na okupirani teritorij iz Maroka. Hvala. thank you. U redu, hvala lijepo. Hvala gospođi Valero. A sada gospodin Pikot iz Odjela za suvremene e, zemlje. Kao što znate i e, Valjinsko djelovanje organiziralo e, ove konzultacije kako bi stanovništvo Eh, zapadne Sahare bilo konzultirano i nam će zaista biti zanimljivo čuti kako su prošle te konzultacije i koji je njihov eh, ishod. Gospodine, izvolite. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Ja predstavljam Europsku službu za vanjsko djelovanje i eh, govorim i u ime e, komisije koja je zaista bila duboko e, involvirana u ovaj dosije i e, bavila se ovom, ovim aspektom konzultacija. Kao prvo, pozdravljamo nacrt teksta koji je izvjestitelj